Good morning, dear colleagues. We will start our meeting of today. Dobro jutro kolege. Započet ćemo s današnjim sastankom i nastavit ćemo radom od jučer. Prva točka dnevnog reda jest točka broj 7, uvrštenje emisija stakleničkih plinova i uklanjanje stakleničkih plinova koji nastaju zbog uporabe zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva. I sada bez daljnjeg odlaganja dajem riječ izvjestitelju Norbertu Lincu. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, hvala što danas imamo priliku govoriti o ovom izvješću, prije svega o amandmanima. Moj natrt izvješća sadrži 15 amandmana na prijedlog komisije. I kolege i kolegice su još e, izradile 270 dodatnih amandmana. Naravno, bilo je nekih e, težišta gdje je bilo puno više amandmana na koje ću se sada kratko osvrnuti. Ključna tema E, je takozvana referentna razina za šume. Tu ima puno, čak i dosta kontroverznih amandmana. Dakle, što se tiče izračuna referentnog vremenskog okvira i kako se treba revizija odvijati i koju ulogu pri tome treba igrati Europska komisija, odnosno koju ulogu trebaju igrati države članice, te radi se i o e, pitanju ograničavanja. odnosno gornje granice. Tu imamo čitav niz amandmana, a Europska komisija je pri tome igrala samo tehničku ulogu i e, odvijale odvijele su se konzultacije u odboru za šumarstvo. Dakle, e, države članice izrađuju referentne okvire pod nadzorom e, komisije ili u suradnji s komisijom, dakle radi se o miješanom obliku suradnje, a izrađeni su i takozvani net-net accounting predlozi Dakle, ukoliko dođe do deforestacije, onda e, će biti e, negativna bilanca i onda je potrebno pošumljavanje kako bi se ponovno ostvarila pozitivna bilanca, odnosno kako bi se e, ostvarili krediti. Što se tiče referentnog vremenskog okvira, tu su izrađeni neki prijedlozi, osim predloga Europske komisije, predlaže se Eh, od 1990. do 2009. je bio referentni vremenski okvir, zatim od 2000. do 2009. a neki predlažu od 2005. do dana, danas, a neki do 2017. A neki jedna veća skupina predlaže da uopće nema referentnog vremenskog okvira za eh, izračunavanje referentne razine za šume. Slična kontroverzna e, tema je i da li će biti e, gornjih graničnih vrijednosti. Dakle, postavlja se pitanje koliko e, emisija će se uračunavati u upravljanju šumama. Komisija je predložila 3,5%, a ja sam predložio 7%. Dakle, tu postoje različiti amandmani, neki primjerice predlažu povećanje za određene vrste drveća, neki e, žele ostati pri posto, a neki predlažu da se uključe i takozvane političke mjere za izračun referentne razine za šume. Dakle, vidite, ovdje ima još velikih razlika i ja ću sigurno nastojati e, iznaći kompromise, prije svega kada se radi o ovim ključnim pitanjima i e, u izvješću sam također predložio e, određene postupke i mislim da se sada krećemo negdje na sredini. Iduća tema je postupanje sa drvnim proizvodima, takozvani harvested wood products. Tu neki predlažu odvojenu kategoriju. Dakle, i u predlogu komisije su drni proizvodi posebno uzeti u obzir, a ovdje se predlaže još e, dodatno uzimanje u obzir i e, održivog utjecaja, zatim e, tema poljoprivreda i tla. Tu treba uzeti u obzir prethodne rezultate, odnosno kako e, već poduzete ekološke mjere u poljoprivrednoj politici treba uzeti u obzir i to u okviru LULUCF-a. Dakle, to je sada ključna tema u poljoprivredu, u, u području poljoprivrede. Zatim močvarna područja, hoće li se ona uključiti ili ne. E, tu također imamo amandmane i amandmane vezano uz raspodjelu tereta. Kada se radi o močvarama, vodi se rasprava o obvezujućem uključivanju močvarnih područja, da ili ne. Tu raspravu trebamo voditi ovdje i u okviru LULUCF-a, a ne u okviru raspodjele tereta. I na kraju trebamo iznaći rješenje. A zadnja stvar koju želim spomenuti jer bilo jako puno amandmana vezano uz reviju, odnosno reviziju uredbe. Dopustite da uputim na to da i ovdje postoji e, potreba da se poveže raspodjela tereta i E, i pitanje energetske unije. Ovdje moramo paziti na dosljednost kada se radi o pitanju kako ćemo nakon prve procjene Pariškog sporazuma nakon 2018. postupati po ovom pitanju, odnosno kako ćemo u području Lulu, CF-a i u području raspodjele e, tereta dalje djelovati. Vrlo je važno da iznađemo Eh, jedno sveukupno rješenje, a to se ovdje u parlamentu prije svega odnosi na izvješće kolege eh, Gerbrandija. Toliko od mene i veselim se već sada vašim komentarima i komentarima izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Hvala, sada prelazimo na izvjestitelje u Sjeni iz kluba zastupnika SID. Gospodin Branan, izvolite. Hvala vam. Kao što je kolega Norbert naglasio, ovdje je došlo do nekih značajnih razlika u stajalištima. Međutim, e, moramo reći također da postoje sličnosti, obično se više bavimo onim stvarima kojima se razlikujemo, ali zapravo se oko više stvari slažemo. Što se tiče ovog e, razdoblja obračuna, mislim da je to jedno zanimljivo pitanje, ali malo me ometa netko od kolega ko koristi telefon. Dakle, mislim da je važno ovo obračunsko razdoblje. Ne znam na koji način bi se to moglo objasniti običnim građanima tako da sam smislio sljedeću analogiju. Zamislite da odlučite ići na dijetu, dakle da želite smanjiti tjelesnu težinu. Dakle, najlogičnije bi bilo nakon dijete usporediti težinu u ovom trenutku odnosu na to koliko ste težili ranije. Dakle, mislim da nema nikakvog smisla uzeti razdoblje od šest mjeseci ili godinu dana, jer e, to zapravo otvara mogućnost za varanje. Međutim, ako se, dakle, vaša dijeta uspoređuje sa nekom budućom težinom, e, može se dogoditi da u godinu dana dobijete na težini, nakon toga odete na dijetu i, e, dakle, i na taj način izgleda kao da ste smršavili nakon tog razdoblja. Ono što mene muči je da ukoliko se odredi obračunsko razdoblje negdje u budućnosti, postoji mogućnost da možda neka zemlja tijekom određeno određenog razdoblja neće sjeći drva e, kako bi to bilo referentno razdoblje za usporedbu s nekim budućim razdobljem E, dakle, to nema nikakvog smisla. Referentno razdoblje mora biti u prošlosti. Ne možete imati referentno razdoblje u budućnosti jer mislim da će to otvoriti čitav niz novih problema. Osim toga, ovaj prijedlog komisije svodi se na to da nam treba jedan obračunski proces kako bismo svi mogli dobiti usporedive podatke o šumarstvu u Europi i kako bismo imali ista, iste mjerne kriterije što bi omogućilo usporedbu. Meni se e, ne čini problematičnim ako se u nekoj zemlji sjeće velika količina drva. I, dakle, skandinavske zemlje imaju velike šumske resurse i dobro ih koriste. Međutim, kada bi se, e, koliko bi se sjekla više od e, godišnjeg prirasta, mislim da bi to bilo opasno u klimatskom smislu. Međutim, oni, ako oni koriste 80 do 85% godišnjeg prirasta, to ne mora biti ni dobro ni loše. Dakle, treba se, trebamo se zapitati što oni rade s tim drvećem nakon što ga se sasjeće. Ako se to sve koristi za proizvodnju energije, onda je to upitno. Međutim, ako Finska koristi dakle ima značajan bioenergetski sektor, onda to ne mora biti loše. Neke zemlje koriste samo 5 do 10% godišnjeg prirasta Dakle, e, pitanje je zašto se ne koristi više drvnih proizvoda, posebno u svjetlu borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, radi se o tome da nam treba jedan obračunski sustav koji će nam omogućiti stvarno usporedbu sa situacijom u drugim zemljama. A onda se može postaviti pitanje na koji način zemlje koje sjeku veliku količinu drveća koriste to drveće. Dakle, mislim da je to ono što je osnovno. To je osnovno pitanje. Hvala. gospođa Višnjevska iz kluba zastupnika ECR. Hvala, dragi kolege. U ovoj raspravi vrlo često kažemo da moramo djelovati globalno i to je točno. Ukoliko želimo da naši napori u smanjenju CO2 u atmosferi daju rezultate, moramo uzeti u obzir globalnu situaciju. Svi znamo da je na Europsku uniju otpada samo 10% svjetskih emisija CO2, a za nas bi u ovom trenutku ključni dokument trebao biti sporazum iz Pariza, a Pariški sporazum je bio moguć samo iz dva razloga. Kao prvo, zato što nismo uključili dekarbonizaciju u završni nacrt teksta. E, Pariški sporazum ne govori o o samoj smanjenju CO2 u atmosferi, nego se isto tako spominje i pojam neutralnosti emisija, što znači bilanca između emisija i mjera za apsorpciju emisija. Dakle, to za to su upravo zaslužene naše šume. Želimo li djelovati u duhu sporazuma iz Pariza, trebaju nam politike kojima će se staviti naglasak na odgovorno gospodarenje šumama. Nažalost, e, ovaj prijedlog komisije u području LULUCF-a daleko je od, od takvog pristupa. Meni se čini da je gospodin Lins e, uložio određene napere, međutim ja bih e, u svojim amandmanima predložila da odemo i korak dalje. Dakle, kao prvo što se tiče gospodarenja šumama, moramo imati na umu da postoje određene prakse koje daju dobre rezultate u ekološkom smislu. I upravo zato smatram da bismo trebali dokinuti ovu granicu 3,5% kada je riječ o uključivanju napora i isto tako za Lulu Cef, e, dakle trebamo pomaknuti granicu sa 290 na 425. E, osim toga, šumarstvo je iznimno važno u nekim zemljama kao što je Poljska. Poljska je pomalo iznimka zato što je e, veći dio šuma u vlasništvu države. Dakle, to je zapravo jedno e, poduzeće koje je u državnom vlasništvu. Na taj način se mogu provoditi dobre prakse na čitavom teritoriju Poljske. U većini država članica Europske unije e, šume su u mješovitom vlasništvu, tako da bi to bilo teže provesti u takvim zemljama. Međutim, mi u Poljskoj imamo uistinu veliki potencijal za gospodarenje šumama. I e, što se tiče mojih amandmana, ja sam e, pokušala bolje povezati europsku politiku i svjetsku politiku u ovom području. Kao prvo treba nam bolja institucionalna ravnoteža. Ovo područje gospodarenje šumama je u nadležnosti država članica i stoga Europska komisija ne može diktirati referentne razine u području gospodarenja šumama. Uloga Europske komisije trebala bi se ograničiti na metodološku i tehničku pomoć i nadzor nad eh, državama članicama. Što se tiče strukture vlasništva, e, dala sam vam primjer iz Poljske gdje je većina šuma u vlasništvu države. Osim toga, ove referentne razine trebale bi se temeljiti na najtočnijim i na najažurnijim podacima. Gospodarenje šumama, e, dakle, naime, referentna razina bi se trebala temeljiti na stvarnim vrijednostima i na trendovima, a ne na E, nekakvim zastarilim statističkim podacima. A trebalo bi se također uzeti, e, trebalo bi se također uzeti stvarni nacionalni potencijal šuma i njihove uporabe. Gospodin Torvalds iz kluba zastupnika ALDE, hvala. Ja bih u ovoj fazi zahvalio izvjestitelju i kolegama koji su se potrudili da izrade velik broj amandmana. Očito je da postoji veliki interes za ovaj kompleksan proces. Iz tog razloga sam brojne noći nisam prospavao, ali isto tako sam mnogo toga i naučio, pa vam svima na tome zahvaljujem. No, ostavimo to po strani. Mislim da smo ovdje izgubili glavni cilj naših napora, a to je suzbijanje klimatskih promjena. Ovdje postoje čitav niz naznaka koji idu u tom smjeru. Kao prvo postoji velik broj nedosljednosti. A to zapravo šume stvara u stavlja u rezidualnu kategoriju. Ukoliko ne uspijemo sa ETS-om i raspodjelom tereta, to će se svaliti na šume. Sađenje drveća je izgleda glavna mjera a ukoliko ne vidimo razliku između zasađenog drveća i stvarnih šuma i gospodarenja tim šumama, onda mislim da nismo na pravom putu. Mi ne tražimo od intenzivne poljoprivrede e, jednaku učinkovitost u ublažavanju klimatskih promjena. Prema tome, e, činjenica da šume moraju plaćati cijenu zbog e, nedostatka nekih drugih politika možda se može dopasti nekome, ali meni osobno ne. Tu je posebno važan, uvoz peleta iz SAD-a i Kanade gdje se zapravo daje e, preferencijalno postupa prema šumama iz Kanade. To posebno vrijedi za Ujedinjenu kraljevinu, Nizozemsku, beliju i Francusku. Neću sada neću sada govoriti o svim temama, ali mislim da je važno spomenuti dva središnja pitanja, a to je vremenski okvir za referentno razdoblje i gornja granica od 3%, 3,5%. Prvo što se tiče vremenskog okvira, Prva odluka o izvješćivanju temeljem protokola Kyoto donesena 2001. godine, razdoblje izvješćivanja definirano za razdoblje od 2008. do 2012. godine, dakle riječ je bila o vremenskom razdoblju od 7 godina. Zbog statističkih neizvjesnosti gornja granica od 3,5% uvedena je u određenom trenutku i s time su se više manje svi složili, dakle svi su bili suglasni. U sljedećem razdoblju je bilo mnogi velikih, e, velikog, bio velik broj promjena u parametrima obračuna, ali je opći pristup zadržan. Iz tog razloga mi nije jasno zašto se komisija odlučila za zaokret od 180 stupnjeva i sada predlaže vremenski okvir koji gleda unazad. Na nekim slajdovima tvrde da gledaju prema u budućnost, ali zapravo gledaju unazad. Drago mi je da to mi pomalo podsjeća na životinsku farmu Georgea Orvela. I Dakle, to je do toga je dovelo veliki, e, doveo veliki porast korištenja biomase 2009. godine. Na 40. stranici izvješća o učinku možete pročitati nešto vrlo zanimljivo. Dakle, tu je došlo do skoka u krivulji, što pokazuje da se sada koristi veća količina biomase nego ranije i ovdje na ovom grafikonu postoji još jedna zanimljivost. To je na istoj razini kao i referentna razina. Međutim, ako proučite statističke podatke iz stvarnog života, vidjet ćete da nije došlo ni do kakvog skoka. Ja uvijek razmišljam kao novinar, pa često mislim da se tu nešto kuha iza kulisa. S obzirom da vidim da e, ne postoji koincidencija između crvene linije. Naime, mislim da je ova crvena linija ovdje napravljena tako da koincidira sa referentnom razinom, ali mislim da model kojim se koristi komisija nije točan i mislim da bi oni trebali nešto poduzeti u vezi s time. Dakle, to bi bilo što se tiče gornje granice od 3,5%. Ako dobijemo jedan solidan e, sustav obračuna, a slažem se s polom da nam je to potrebno, onda nam gornja granica ne treba. Jer to bi značilo da godišnji prirast koji smo spomenuli, da će biti veći od naše mogućnosti da koristimo te resurse, a to će stvoriti probleme ne za one koji sada drveće u parkovima, ja to pozdravljam, to je sve u redu, ali mislim da to nije sukus ove, ovog pitanja. I sada prelazim na mm, jednu drugu temu koju bismo trebali raspraviti, a to je na koji način izvješćivati o gospodarenju šumama. Trenutno ne postoje nikakvi kvalitativni podaci o tome što podrazumijevamo pod gospodarenjem šumama. Zapravo je sve prihvatljivo, sve, sve se prihvaća, a mislim da to ne može tako biti. Meni se ne čini da je to dobro. I sada ću iznijeti još neke zaključne napomene. E, ja sam kritizirao e, prijedlog komisije i dakle isto tako i izvješća komisije, ali moram priznati da svaki put kada smo zatražili od njih e, neke podatke, da, smo, da su oni bili vrlo susretljivi i ja bih im na tome zahvalio i mogu im samo reći da ćemo ih i u buduće gnjaviti i tražiti od njih dodatne podatke mislim da zapravo komisija posjeduje veliku količinu znanja a to je znanje koje će nam biti potrebno. Međutim, što se tiče ovog izvješća, evaluacijskog izvješća, sjećam se prvog evaluacijskog izvješća iz prethodnog razdoblja. Tamo je e, bila jedna, tamo je postala projekcija da će cijena nafte biti na visokoj razini u drugom evaluacijskom izvješću su korigirali to prema e, stvarnim, sukladno stvarnim cijenama nafte. Međutim, projekcija za budućnost i dalje se temelji na prvom evaluacijskom izvješću, što mi se ne čini baš logičnim. Hvala vam. To je bilo sve od mene za sada. a dalje ću raditi zajedno sa ostalim izvjestiteljima u sjeni sa našim izvjestiteljem. Hvala gospodine Torvalc. Ja zapravo nisam odredio vrijeme za e, vaša izlaganja. Neki izvjestitelji u sjeni nisu nazočni, ali ipak molim govornike da se da poštuju vrijeme naših kolega članova odbora. Sada moram dati riječ sam sebi. Ja ću e, poštivati zadano vrijeme, budući da sam ja izvjestitelj u Sjeni u ime kluba zastupnika Zelenih. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsnom izvješću i slažem se da postoje razlike u pristupima, postoji velik broj amandmana na ove ovaj dosije, tako da ne mislim da će biti lako doći do kompromisa u svim slučajevima, ali Mislim da ipak nakon intenzivnog rada možemo usuglasiti stavove koji će biti prihvatljivi svim klubovima i koji će prije svega biti prihvatljivi javnosti i dobri za okoliš. Slažem se sa kolegicom Višnjevskom da moramo uh, uredbu o LULU-CF-u staviti u kontekst Pariškog sporazuma te obveza koje je Europska unija preuzela u području dekarbonizacije. Dakle, moramo dostaviti u e, međunarodni svjetski, e, međunarodni pravni okvir. Nadalje, moramo biti svjesni da se ovdje ne radi o e, nekakvim birokratskim mehanizmima za obračun. moramo e, vidjeti na koji način emisije CO2 i apsorpcije CO2 mogu dovesti do toga da mi ispunimo ciljeve koje smo preuzeli temeljem Pariškog sporazuma i obveza Europske unije e, u ovom području. Iz tog razloga nam treba takozvani net net accounting. E, ukoliko želimo biti bliži stvarnoj situaciji u atmosferi. Nadalje mislim da nam trebaju e, ambiciozni ciljevi e, ukoliko želimo postići ciljeve dogovorene u Parizu kao i ciljeve koje smo usuglasili na razini Europske unije. Iz tog razloga mislim da je ovo pitanje koje se tiče referentnog razdoblja uistinu odlučujuće. Ja obično ne prezam od toga da kritiziram komisiju, ali u ovom slučaju mislim da se trebamo držati izvornog teksta komisije i njezinog prijedloga vezano uz referentno razdoblje. E, kao, mislim da to ne bismo trebali mijenjati onako kako to predlaže izvjestitelj. Nadalje, izvjestitelj je spomenuo da se ovdje ne radi samo o šumama, tu su i tresetišta i močvarna tla i to sve treba biti obuhvaćeno uredbom ukoliko želimo imati jedan realan pristup i realnu predođbu o emisijama CO2 koje proizlaze iz poljoprivrednih aktivnosti te iz aktivnosti uporabe i prenamjene zemljišta. Zatim peto relevantno pitanje je bioraznolikost veliki um, zapravo udio biološke raznolikosti otpada na šume. Dakle, ovdje govorimo o godišnjem prirastu, govorimo i o količini zemljišta, ali ne radi se samo o e, površini zemljišta pod šumama, nego i o samoj i o kvaliteti samih šuma. Tako da moramo voditi računa o, o tome dakle o tome koliko su kvalitetne naše šume. Ako se samo radi po nekakvim zasađenim, zasađenom drveću koje može, dakle, pitanje je li se samo o drveću koje može poslušati da upije CO2 ili u stvarnim šumama. Zatim, e, tu je i pitanje e, dakle proizvoda, drvnih proizvoda. Ali mislim, dakle proizvoda od posjećenog drveta, međutim mislim da nam za to također treba određeni sustav obračuna. Nije sasvim jasno što se događa sa tim e, posjećenim drvetom. E, da li se to i dalje koristi za apsorpciju CO2 ili se CO2 ipak emitira u atmosferu. Sljedeće pitanje e, tiče se emisije iz bioenergije, dakle to se također mora u potpunosti obračunati u sklopu LULUCF-a. Bioenergija nam pomaže da ispunimo određene preuzete ciljeve ali moramo uzeti obzir emisije. Zatim tu je pitanje kompatibilnosti sa drugim uredbama. Kao prvo to je uredba ECR i mislim da bismo trebali imati ograničenu fleksibilnost na način da se ne stvore praznine između ove uredbe, dakle LULUCEF-u i drugih akata. Zatim tu je i pitanje transparentnosti pravila o obračunu, e, da pravila moraju biti solidna, moraju biti lako razumljiva i usporediva među državama članicama, što onda može dovesti do toga da imamo jasnu predođbu o tome e, kakvo je stvarno stanje sa šumama u Europskoj uniji. Hvala, to bi bio moj doprinos ovoj temi. Budući da ne vidim da, se, da su izvjestitelji u sjeni kluba, klubova GUE i FDD ovdje prisutni, e, sada želim dati riječ predstavnici komisije. Gospođi Müller, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Ja želim iznijeti argumente i podcrtati ono što je rekao izvjestitelj sjeni gospodin Torvalds Želim vas podsjetiti na to da prethodni rezultati, prethodno ostvareni rezultati e, u poljoprivredi od 1990. su u međuvremenu već ostvareni u postotku 24% i vrlo je važno prepoznati da europske šume i šumsko gospodarstvo na temelju svoje multifunkcionalnosti aktivno doprinose zaštiti klime i e, E, bojim se da, kao što je rekao izvjestitelj, da će sada e, šume trebati platiti za greške koje su počinjene u nekim drugim područjima. Mi točno znamo da čak ni 70% e, nove šume se ne koristi i da na taj način pohranjamo više emisija CO2 u šumarstvu nego što šumarstvo emitira. Za mene je vrlo važno da iznađemo dobar kompromis u području referentnih vrijednosti, e, da to bude transparentno i e, lako razumljivo i da se obračun vrši na jednak način u svim državama članicama. Osim toga, nadalje je važno da E, neto e, razgradnja emisije stakleničkih plinova također bude uzeta u obzir. Mislim da ne bismo trebali s time trgovati i osim toga ne smijemo imati dodatno administrativno opterećenje za šumare nacionalne nadležnosti treba održati takvima kakva jesu, kakve jesu i e, mislim da ne smijemo ovdje intervenirati e, tako intenzivno da se e, te nadležnosti. Osim toga, vrlo je važno da prethodno ostvareni rezultati u poljoprivrednom sektoru također budu e, uračunate, dakle zaštita močvirnih područja, e, bioraznolikost, da to sve također utječe na izračun kako bi na kraju imali dobar kompromis. Na kraju krajeva svi dionici su sada e, suočeni sa teškim zadatkom, ali svi smo mi e, spremni na kompromis i to znate, no unatoč tome vjerujem da su poljoprivreda i šumarstvo ključ ka uspješnom LULUCF-u i ključ ka uspješnoj e, klimatskoj politici i to je naše stajalište koje smo e, zastupili ovdje u našim amandmanima. Hvala. Thank uh, Hvala. Sve se više kolega javlja za riječ, pa vas lijepo molim da ne govorite duže od dvije minute. Hvala vam lijepa predsjedatelju moji komentari e, će imati veze sa situacijom e, u ovom e, odboru jer čini mi se da su nam stajališta dosta suprotna i mislim da ovo bi trebalo ne bi trebalo biti prepušteno uredbi, nego da to treba ostaviti subsidijarnosti država članica, a razlike su velike osobito između sjevera i juga. Što se tiče izmjena, e, planovi postoje i do 2070. godine, ali energetski paket e, komisije trebao bi nam e, biti e, glavna smjernica po kojoj ćemo se ravnati. Trebalo bismo i dalje slijediti smjernice zadane Naturom 2000 i što se tiče obračunavanja zemljišta pod šumom e, predlaže se razdoblje od 20 godina da bi se neko zemljište smatralo šumskim, međutim e, na jugu Europe rast šuma znatno je sporiji nego u središnjoj Europi e, i mislim da bi 30-godišnje razdoblje bilo razuman rok um, koji bi svima odgovarao. Ja sam protiv eliminacije fleksibilnosti e, i isto tako protiv e, eliminacije e, prirodnih remećenja jer u nekim državama recimo bilježimo velik broj šumskih e, požara, što se treba svakako uzeti u obzir. Hvala lijepa, to je sve od mene. The next speaker is Petir. Hvala vam, e, Prema članku 8 prijedloga uredbe nova referentna razina gospodarenja šumama određivat će se temeljem nastavka dosadašnje prakse, intenziteta upravljanja šumama kako je za nacionalne šume prema vrsti i dobnom razredu dokumentirano od 1990. do 2009. godine. Navedeno za Republiku Hrvatsku predstavlja velik problem zbog Domovinskog rata kao i posljedica koje je rat ostavio. Pozivanje na praksu iz razdoblja od 1990. do 2009. godine znači neuvažavanje promjena te je upitna relevantnost politike iz, iz 2009. E, godine za primjenu u razdoblju 2021. – 2030. godina. Naime, zbog Domovinskog rata 1991. pa do 1995. godine, kao i posljedica koje je rat ostavio, poput miniranosti dijela šuma i šumske infrastrukture, gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj je bilo smanjenog intenziteta, pa se tako i etat za razdoblje 1991. 2000. godina realizirao znatno manje od planiranog i iznosio je oko 60% e, sadašnjih količina. Akumulacija drvne zalihe koja se posljedično dogodila uslijed navedenih izvanrednih okolnosti mogla bi značajno utjecati na izračun buduće referentne razine gospodarenja šumama u razdoblju od 2021. do 2030. godine pa smatram da bi republici hrvatskoj trebalo omogućiti iznimku na način da se e, za izračun koristi neko drugo razdoblje koje predstavlja bolji uzorak za procjenu intenziteta gospodarenja u normalnim okolnostima. Ja sam u tom smislu i podnijela amandmane. Vezano uz članak 11. uredbe smatram da specifičnost pojedinih država članica nije uzeta u obzir u dovoljnoj mjeri. Određivanje fleksibilnosti na e, temelju udjela poljoprivrede u razdoblju 2008.-2012. E, godina kao jedinog kriterija nije prihvatljiv za Republiku Hrvatsku i nije dostatno obrazložen u impact assessmentu. Hvala lijepa. Thank <clears throat> Hvala lijepa. Gospodine Puno hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću se nadovezati na gospođu Müller koja je rekla da je poljoprivreda samo dio rješenja. Poljoprivreda je naravno i dio problema, tako da ja nisam tako pozitivan prije svega. E, trendovi zadnjih godina pokazuju da poljoprivreda nešto mora učiniti. Mislim da nam je potreban realističan pogled jer ne radi se samo o šumarstvu i o šumama. Ako želimo promjenu e, namjene zemljišta, onda moramo i e, zelene površine e, pretvoriti u oranice, ali bez dodatnih emisija i moramo dalje E, mijenjati e, korištenje površina, a mislim da to u ovom izvješću nije dovoljno uzeto u obzir. Osim toga, što se tiče emisija iz e, bioenergije, to ne trebamo uračunavati. Mislim, naravno da to nije neutralno, ali ono što me najviše ljuti je da tu postoje mnoge rupe zbog fleksibilizacije. Dakle, to da e, države članice mogu međusobno uračunavati redukcije, mislim da je to greška jer e, mnoge države članice nisu dovoljno ambiciozne u ostvarivanju svojih ciljeva kada se radi o ciljevima e, smanjenja emisija. Svi mi znamo kako stvar funkcionira u praksi. Uzmite samo primjerice prometni e, sektor, e, sada smo zbog prometnog sektora e, pojačali pošumljavanje. To nije održiva politika. Što se tiče korištenja drveta, moramo biti mora nam biti jasno da su nam potrebni dugoročni ciljevi Ako e, od drveta gradimo kuću, to je onda dugoročno uračunavanje, ako e, proizvodim papir, onda nije. Dakle, sveukupno rečeno mislim da smo na dobrome putu, ali moramo zatvoriti više rupa i moramo e, biti ambiciozniji kada si zadajemo ciljeve kako bismo doista nešto postigli. Puno hvala. Thank you. Hvala lijepa, gospodin Liza. Hvala Norbertu Lincu. Mislim da je ovo jako dobar nacrt izvješća i e, ja svojim amandmanima želim e, ojačati njegovo stajalište. Mislim da je vrlo važno da na kraju ovog postupka pošaljemo signal da održivo šumarstvo Europska unija i podupire. Jer izazov klimatskih promjena je vrlo velik izazov i bez doprinosa šumarstva nećemo vjerojatno uspjeti ostvariti svoje ciljeve, no s druge strane ne smijemo odaslati signal da ako u šumarstvu nešto učinimo, da onda u drugim sektorima možemo biti popustljiviji. Dakle, to treba dobro e, razmotriti i Siguran sam da se svi slažemo da je ovo jedna međunarodno vrlo važna tema. Dakle, klimatske promjene moramo rješavati u međunarodnom kontekstu i stoga moramo biti pažljivi da Europska unija ne šalje krive signale. Tu imamo države članice sa puno šumskih površina, sa malo, šumskih površina, ali ako pogledate primjerice kakva je situacija u Brazilu, vidjet ćete da je tamo puno više šuma nego u svim državama članicama Europske unije zajedno. I ako sada kažemo da ne postoje nikakve granične vrijednosti, onda bi primjerice Brazil mogao do 2050. E, odustati od svih e, ciljeva, a onda to nećemo uspjeti postići, ostvariti svoje ciljeve na međunarodnoj razini. Dakle, mi moramo koristiti šumarstvo, ali to ne smije biti isprika zato da u drugim sektorima ništa ne činimo, jer na taj način nećemo postići svoj globalni cilj. Dakle, moramo biti fleksibilni, ali ne smijemo zaboraviti o čemu se radi. Dakle, ja sam pripremio amandmane kako bi to još jedan puta naglasili, dakle, tu međunarodnu dimenziju, ali na kraju krajeva svi e, moramo zajednički djelovati i ja e, sam siguran da će Norbert Linz izraditi dobar prijedlog. Dali. Dali sljedeća. Hvala predsjedatelju. Odmah želim izraziti e, podršku e, stajalištu Pola vremena o ovoj točki jer se s njim u potpunosti slažem i također s onima koji smatraju da je LULUCF ključni stup e, i zajedno s ETS-om i također uredbom o podjeli tereta i ovo je zapravo dio e, LULUCF e, uredbe, ali želim naglasiti fleksibilnost, e, jer je izvjestitelj u sjeni o tome govorio, a iznimno je važno razumjeti poveznicu između ECR-a i LULUCF-a i ne želimo završiti s fleksibilnošću koja je toliko široka da će zapravo stvoriti procijep koji će ugroziti e, i održivost e, ove uredbe Zapravo ono s čim se susrećemo jeste nedostatak fleksibilnosti za e, države članice da bi one mogle postići svoje ciljeve. A fleksibilnost o kojoj smo se suglasili ne bi nas smjela dovesti u situaciju da se do 2030. ne postignu zadani ciljevi država. I osim toga, E, uredba o podjeli tereta kaže da u najgorem slučaju 74 e, milijuna e, će emisijskih jedinica biti potrebno za fleksibilnost. I također tu stoji da države članice ne bi da 98 milijuna kredita će biti, biti potrebno ako se ne postignu ciljevi. Amandmani zapravo ove izmjene idu u različitim smjerovima e, i ima onih koji kažu da bi se moglo ići do 425 milijuna. Naglašavam pritom da se e, slažem da treba postići kompromis Međutim, ne tako da prelazimo znatno preko granice koja je potrebna za postizanje obaju ciljeva koji se odnose na klimu, ako je želimo postići do 2030. godine. Što se tiče kredita za gospodarenje e, šumskim zemljištem, mislim da ovo nije dovoljno jasno i da su države članice dobivale e, E, dobre e, kredite, međutim e, nisu to dobro namjenjivale. Dziękuję panie przewodniczący. Ja myślę, że to jest... Hvala vam lijepa. Ovo je tema o kojoj bi se moglo beskonačno raspravljati, a čitava revizija i procjena uvijek će se kretati oko područja koje se ne može u potpunosti uspoređivati. Dakle, nisu države članice sasvim e, usporedive, niti tradicionalno, niti u smislu strukturnih promjena koje su e, se dogodile, niti e, u smislu vrste tla. Na primjer, u mojoj državi u proteklih godina bilježimo vrlo intenzivno pošumljavanje e, i to u različitim područjima smatram to vrlo pozitivnim i e, međutim i to ima svoju granicu ne možemo e, obradivo zemljište stavljati pod šumu E, odnosno pošumljivati i e, ono što je ključno jest referentno razdoblje. Moramo biti svjesni da sve države članice imaju različite vlasničke strukture šuma. Imamo malo država poput Poljske e, u kojima je to sve u državnom vlasništvu kao i šumska gospodarstva To je potpuno različit način gospodarenja, različite su preferencije koje su e, primjenjivane više godina i e, mi težimo e, tome da imamo više šuma nego žetve, dakle više zemljišta pod šumama i naravno važna je komponenta i gospodarenje e, šumama u privatnim šumama u Poljskoj e, i one imaju veliki potencijal zbog svoje strukture i zbog e, očuvanja, no naravno da su tu i mnoge kušnje koje nastaju zbog gospodarske situacije, što uvjetuje čitavo ovo poslovanje. Imamo dosta različite fluktuacije, različita razdoblja profitabilnosti, a korištenje i gospodarenje privatnim šumama se prilagođuje. Tome znam da imam samo dvije minute, idem prema kraju, ali samo ću još jednu stvar svakako spomenuti koju zanemarujemo, a to je pitanje ukupnog eh, potencijala tala, jer tla imaju e, e, različite apsorpcijske kapacitete što se tiče apsorpcije ugljika i to ovisi o strukturi samog područja, intenzitetu poljoprivredne proizvodnje i pogotovo e, i o gnojivima koja se koriste te kemijskim sredstvima koja se primjenjuju a E, naravno, e, to uvjetuje razlike u tlima i e, naravno to je vrlo teško područje, ali treba imati na umu ovo što sam rekao. Hvala lijepa. Dolazimo do kraja E, rasprave, odnosno sad ću dati riječ komisiji. Izvolite. Gospodine Brennan. E, hvala vam lijepa i hvala vam i na ovoj raspravi i brzom napretku na ovom e, dokumentu koji prema nama je doista dobar i to je rezultat konstruktivnog angažmana. Što se tiče važnih točaka koje su ovdje istaknute i e, pravila za šumske obračune, reći ću ponovno da komisija vrlo jasno razumije da aktivno e, gospodarenje šumama jest pozitivno s klimatskog motrišta i da može rezultirati pozitivnim doprinosom e, nadomješćivanja e, fosilnih govora, e, goriva i prema tome treba uključiti ovaj sektor kao i ostale sektore koje se odnose na zemljište i temelje se na obračunskim pravilima, e, treba sve to uskladiti s Pariškim sporazumom i s onim što danas imamo u protokolu iz Kiota i onim što primjenjuju države članice. Mnoga od tih pravila nije postavila komisija već same države članice i e, to su recimo referentne razine šuma koje su eh, uspostavljene na eh, zahtjev država članica eh, upravo da bi se uzelo u obzir karakteristike šuma na nacionalnoj razini. No, spomenut ću kao što su neki članovi već rekli da Evropska unija nije jedina u LULUCF-u koja uspostavlja referentne vrijednosti. Imamo tu i države u razvoju, e, ono što se zove pristup e, Red Plus e, i ono, i to mnogi rade na net net temelju i mislim da je stoga važno da Evropska unija ne bude loš primjer s našeg e, motrišta je e, dobro da e, mislimo da nije dobar primjer da se uključuju referentne vrijednosti unaprijed kao opravdanje za nastavak onoga što je možda i najvažniji poticaj za bio gospodarenje, odnosno nula nulta stopa od ETS-u. Mislimo da su potrebne vrlo snažne gospodarske e, poticaji e, u smislu emisija koje se povezuju sa spaljivanjem biomase ili izgaranjem biomase što treba uzeti u obzir u LULUCF-u a što je važno da bi se nastavilo s tom politikom. Pored ovoga, Sjedinjene države iz kojih uvozimo puno peleta i biomase također primjenjuju LULU-CF obračun i eh, oni to uključuju u eh, svoje, eh, svoje zalihe i što se e, tiče uh, basis. The forest reference levels um... E, jednako tako e, je to uključeno e, u e, obračunavanje e, net-net. I ove prakse gospodarenja šumama bi zapravo trebalo gledati prenijeti u budućnost, ali na temelju onoga što su države procijenile da je biomasa koja će iz njihovih šuma biti dostupna u budućnosti. Mi zapravo koristimo ekstrapoliranje e, praksi gospodarenja, što će biti u budućnosti značiti 10% više sjeće, e, a bez dodatnih e, obračunatih emisija. I to ukazuje da referentne vrijednosti za šume kao što je predložila komisija su fleksibilni alat koji omogućuje aktivno i učinkovito gospodarenje šumama. E, u procjeni učinka e, u, koja se temelji na e, podacima koje su uputile države članice o svom inventaru, pa prema tome o tome ne treba dodatnih objašnjenja. E, nešto ćemo reći i o reviziji ovih razina. E, to je e, što se tiče LULUCF-a tako organizirano i predlažemo da komisija i dalje to organizira, ali sa snažnim uključivanjem država članica jer je po nama vrlo važno da se postigne visoki stupanj transparentnosti o utvrđivanju e, referentnih vrijednosti. I e, reći ću zaključno da s našeg e, motrišta LULUCF prijedloga E, podržava e, aktivno gospodarenje šumama i hvala vam lijepa što ste nas e, uključili u raspravu. Vraćam riječ izvjestitelju gospodinu Linsu. Izvolite. Hvala predsjedavajućem, hvala kolegama na svim komentarima. Ja sam sve zapisao i sada imam bolji osjećaj zato što vam je posebno važno u vašim amandmanima i sada kada ću izrađivati kompromisne prijedloge pokušat ću u suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni 9. svibnja to uzeti u obzir. 9. svibnja ćemo se po prvi puta sastati sa izvjestiteljima u Sjeni pa ćemo vidjeti hoće li taj sastanak biti dovoljan kako bismo na kraju ostvarili svoj ambiciozan vremenski raspored. Kao što smo vidjeli u ovoj raspravi puno je detalja i dosta je razilaženja. No, ono što je rekao i kolega Lize malo prije, ponekad e, kada previše raspravljamo o detaljima od e, šume više ne vidimo e, drvo, odnosno detalj i od mnogih govornika sam čuo da oni žele da Europska unija ima predvodničku ulogu, odnosno da zadrži svoju predvodničku ulogu pri zaštiti klime i to također treba uzeti u obzir unutar naše rasprave. I također treba uzeti u obzir E, kakav e, će imati međunarodni učinak naše djelovanje. Evo čuli smo primjer e, Brazila. Dakle, kakve će međunarodne implikacije imati naše odluke i stoga je vrlo važno da u iznalaženju kompromisa to također uzmemo u obzir, dakle tu međunarodnu dimenziju. Vezano za ono što je rekao gospodin Hoesling, koji uvijek naglašava problematičnu ulogu poljoprivrede i šumarstva, ja mislim da je vrlo važno da naglašavamo i pozitivnu ulogu poljoprivrede i šumarstva i da naglasimo ono što je već učinjeno, znači prethodno ostvareni rezultati, ali i da jasno naglašavamo da ćemo davati poticaje kako bi još više naglasili tu pozitivnu ulogu šumarstva i poljoprivrede. Ono što su rekli neki kolege, da ne možemo sada sve svaliti na šumarstvo, odnosno da zato što puno činimo u šumarstvu u drugim sektorima manje činimo. To je vrlo važno i to su mnogi kolege naglasili u amandmanima također i ja. Dakle, kada se radi o fleksibilnosti, imamo različite zamisli kako ta fleksibilnost treba izgledati, no dobro je da imamo tu fleksibilnost, jer ona je potrebna upravo u sektoru poljoprivrede i šumarstva i bilo bi loše, naravno, ako bismo E, otišli predaleko po pitanju fleksibilnosti i ako bi se e, zato u drugim sektorima smanjile ambicije. Puno hvala. Uh, hvala vam. što se tiče vremenskog rasporeda, sad ćemo e, glasovat ćemo na NVU 22. lipnja, a na plenarnom zasjedanju u srpnju. A sada predajem kolegici vođenje ovog sastanka. Okay. Thank you. Let's continue. Uh, Nastavimo s razvinom mišljenja s, o, komisijom uh, o izvješću uh, o učinkovitosti o, u vezi minimalnog dakle korištenja E, škriljevaca, odnosno razmjena gledišta e, o minimalnim načelima u pogledu istraživanja i proizvodnje ugljikovodika poput plina iz škriljevaca putem hidrauličkog lomljenja. Evo dajem riječ predstavniku komisije. Poštovani članovi, poštovana predsjedateljice, 14. siječnja 2014. godine e, komisija je usvojila komunikaciju o škriljevcima i plinu iz škriljevaca te e, je e, utemeljila zajedničke zajednička načela o postupku hidrauličkog lomljenja E, a sve to zahtjeva vrlo pozorno planiranje i odabir e, mjesta na kojima će se hidrauličko lomljenje e, odvijati te praćenje i informiranje javnosti. Ova informacija u skladu je sa postojećom europskom legislativom koja se odnosi na postupke hidrauličkog lomljenja E, za dobivanje plina iz škriljevaca. A usvojena je kad je razvoj te tehnologije u sjedinim državama bio vrlo brz. Te je e, u dijelovima Europske unije to potaknulo očekivanja da bi Unija mogla od tog sličnog buma e, imati koristi i to za izvlačenje vlastitog prirodnog plina i sirove nafte, a projekti koji su do sad provedeni su pokazali da će e, u Europi e, troškovi e, hidrauličkog lomljenja i proizvodnje iškriljevaca biti viši nego u Sjedinjenim državama, a tehnologije koje su primijenjene nisu doprinijele e, smanjenju troškova. U prosincu 2016. revidirana je učinkovitost e, i e, također učinak na okoliš i također i informiranje javnosti kao i korištenje e, drugih tehnika e, osim hidrauličkog lomljenja. E, primjena dakle uz primjenu relevantnog zakonodavstva i to treba interpretirati u neočekivano niskoj razini aktivnosti na škriljecima u Europi i smatramo E, da imamo podatke iz ograničenog broja bušotina e, i e, preporuka se ne primjenjuje jednako u svim državama članicama, a učinkovitost je preporuke zato upitna. Drugi je zaključak da države članice ne primjenjuju sve odredbe zakonodavstva Europske unije koje e, je jasno reklo e, tako, i jasno je da e, očekivani i postignuti ciljevi nisu u skladu. Osim ovoga, hidrauličko se lomljenje može koristiti za i za vađenje ugljiko vodika e, i u e, ovom revidiranom izvješću potiče se države članice da se primjenjuju preporuke za druge ekstrakcijske aktivnosti e, osim hidrauličkog lomljenja i narednih mjeseci komisija će se koncentrirati na četiri cilja. Prvo, većoj transparentnosti i boljem praćenju i e, uspostavi internetske e, platforme za praćenje uz kartu e, postojećih nekonvencionalnih bušotina. Drugo je usvajanje odredbi, odnosno primjena odredbi u državama članicama, i e, nalaženje odgovora na često postavljena pitanja. Zatim e, trebamo i procijeniti rizike e, i popuniti one praznine koje postoje u istraživanju koje se odnosi na učinak na zdravlje ljudi te rizike koje e, postoje za okoliš. Hvala lijepa. Thank you very much. Uh... Hvala vam. Riječ e, dajem članovima koji se mogu uključiti. Uh, sorry, first, uh, I'm sorry. Mr. Horisti Aban. Prvo, gospodin Horisti Aban. po nama od 2014 od kad je komisija e, ovu preporuku e, o e, hidrauličkom lomljenju i ostalom usvojila mislim da postoje određena pravila a koja se ne poštuju a to je nedostatna transparentnost i neodgovarajuće informiranje, a mislimo da je došlo i do smanjenja e, postavljenih ciljeva za zaštitu okolišu, okoliša koji bi trebali pratiti ovu ekstrakciju e, i e, to bi trebalo također biti popraćeno i aktivnostima i odraziti se aktivnosti velikih multinacionalnih kompanija. Dakle, ako preporuku želimo točno primijeniti, ona bi mogla biti dobar instrument za upravljanje rizikom, međutim, možemo priznati da ona nije korisna i da se to ne događa, a svaka država članica čini ono što ona smatra da je potrebno. Pa je posljedica toga da mi ne e, adresiramo te ta pitanja i ne rješavamo pitanja koja se odnose e, na e, zaštitu okoliša i mislim da bi trebalo koristiti javna sredstva upravo da bi došlo do tranzicije prema gospodarstvu niskog ugljika i poticati korištenje e, za e, korištenje e, obnovljive energije. A što se tiče hidrauličkog lomljenja i tu se je zapravo rezultat da se beskonačno sporo uvodi obnovljiva energija i trebalo bi intenzivirati dijalog budući da apsolutno nema dovoljno informiranosti ni transparentnosti. Gospođa Bali. Hvala vam lijepa i hvala komisiji. E, neću govoriti o onim zabrinutostima koje je e, komisija istaknula koje su e, doista i razlog e, za e, zabrinutost za sve nas, ali ću se osvrnuti na ove četiri točke kojima će se komisija baviti. Mislim da su inicijative pohvalne, ali željela bih znati više o tome kako će to u praksi i u životu funkcionirati? E, recimo prva bi stvar bila e, poboljšanje transparentnosti i e, praćenja. Kod nas, po meni je to jako, jako važno, pogotovo ako pogledamo primjere iz nedavnog eurobarometra i o hidrauličkom lomljenju E, s pomoću velikog volumena fluida e, kao postupku e, izlačenja plina iz škriljevaca i mislim da javnost nije dovoljno informirana o tome. Ako govorimo o transparentnosti, države članice imaju potpuno drugačije pristupe. Recimo, Rumunjska i Ujedinjena kraljevina E, izdaju neke dozvole koje nisu potrebne e, u Litvi i u Njemačkoj. Dakle, nemamo zajedničkog standarda koji bi omogućivao transparentnost i praćenje. Dakle, tražilo se da na jednak način primjenjujemo legislativu, a recimo imate s jedne strane Ujedinjenu kraljevinu koja e, ne e, ispituje posljedice prije e, Dakle, e, ona traži procjenu rizika, dočim Poljska izdaje dozvole, a bez procjene rizika. A što se tiče učinka na okoliš, i procjene tog učinka, to je vrlo dobro, ali mislim da e, nadležnim tijelima e, subjekti ne prijavljuju rezultate, a vrlo je teško e, pratiti učinak na okoliš i smatramo da ovako pojedinačnim djelovanjem ne postižemo puno željeli bismo čuti od komisije kako bi se e, ove e, stvari mogle ujednačenije primjenjivati na terenu. Hvala lijepa, gospodin Paričini. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Tema učinkovitosti i preporuka vezano uz ovu temu. E, primjena e, se još e, provjerava u šest država članica i čak i komisija smatra da su ove preporuke došle do samih granica zato što u pojedinim državama članicama e, je situacija vrlo heterogena. Neke države članice koriste tehniku, neke ne, kao primjerice Francuska, a čini se i Italija. Kod nas je situacija takva da je e, ministar gospodarstva do sada e, hidrauličko lomljenje uvijek odbijao E, međunarodno poznata skupina stručnjaka kaže da to nije konvencionalni e, postupak i e, kasnije se on koristio u Toskani i u području gdje ima puno vode i na taj način se opskrbljuje cijeli južni dio Italije i to područje se došlo do zagađenja No, kao što sam rekao, ovaj postupak je došao do onečišćenja voda. Komisija kaže da se ne može e, isključiti mogućnost da Italija i druge države članice osjete e, posljedice korištenja frekinga, odnosno lomljenja. Komisija kaže da Italija spada u ove krug 11 zemalja koje izdaju odobrenja za e, nekonvencionalne e, metode i e, tehnike eksploatacije nafte i plina a kako bi e, poboljšali korištenje ovih specifičnih mogućnosti mogu se koristiti i tehnologije kao što su fracking, odnosno lomljenje. Dakle, ako Italija i druge države članice kažu e, da će dopustiti korištenje takvih tehnologija e, za ugljikovodike, i e, hidrauličko lomljenje, onda ja želim postaviti komisiji pitanje koje su tehnologije opće ovdje obuhvaćene. Radi li se samo o eksploataciji plina iz škriljevca ili se radi i o nekim drugim sirovinama i što će e, građani Europske unije misliti ako će se ove tehnologije primjenjivati u svim zemljama. Gospođo Dornano, izvolite. Merci, madame la présidente. Euh, rapport de euh, Hvala vam lijepa, predsjedateljice. E, dakle, e, rizici su uključeni e, u lomljenje ali i u vađenje konvencionalnih fosilnih goriva poput ugljena. Mislim da kad E, su rizici recimo niži od onih kod e, škriljevaca. E, opet imamo situaciju velike mogućnosti kontaminacije pitke vode i to svakako ugrožava jako velike količine pitke vode i po poznatim tehnikama E, dakle, e, eksploatacija škriljevaca i način eksploatacije vrlo vjerojatno će stvoriti probleme. Komisija smatra da bi trebalo e, naći druge načine eksploatacije koji bi u većoj mjeri uzeli u obzir zaštitu okoliša prema E, prema pravilima Europske unije o eksploataciji ugljikovodika. Hvala lijepa. Gospodin... Sorry, Chair, thank you very much. One, the first important... Hvala lijepo. Prvo što bih htio istaknuti je sljedeće, ispričavam se. Can you see my phone. Ispričavam se. Evo, sad ću ga isključiti. Dakle, mnogi od nas su 2014. godine iskazali zabrinutost kada je komisija iznijela čitav niz preporuka. Ono što se vidi iz sadašnjeg prijedloga komisije jest da se sada nalazimo u situaciji gdje imamo vrlo rascjepkanu provedbu preporuka i u velikom broju slučajeva su naftne i plinske kompanije te koje definiraju okolišne zaštitne mehanizme koje oni smatraju nužnima, a to je da kako sasvim e, ne sukladno onome što većina nas e, želi. Ono što nam treba su je jedna obvezujuća uredba i zato bih ovdje htio e, izniti preporuku u tom smislu. Prošli tjedan sam e, bio u svojoj izbornoj jedinici i Tamo smo e, razgovarali o velikom broju nekonvencionalnih istražnih lokaliteta na jugu Engleske što utječe na lokalne zajednice i što utječe na e, zagađenje zraka, vode i zagađenje e, prometa. Ja sam bio u Pensilvaniji, vidio sam što to znači prekomjerna eksploatacija i kakve su posljedice i na koji način se to negativno odražava na stanovništvo i na sam okoliš. Da se sada vratim e, na samo izvješće, slažem se sa boznima koje su iskazane vezano uz definiciju dakle hidrauličkog lomljenja e, velikim volumenom. Na jugu Engleske sada je običaj da naftne i plinske kompanije kažu ne brinite, mi se ne bavimo hidrauličkim lomljenjem, nego e, samo stimulacijom kako bismo došli do plina i nafte ispod površine. Međutim, ta acidifikacija koja je jedan oblik stimulacije koji se u tom smislu koristi i koje zapravo e, dolazi, prolazi kroz slojeve kroz slojeve stijena i tu zapravo e, sadrži mnogo više štetnih kemikalija od običnog hidrauličkog lomljenja. Zapravo hidrauličko lomljenje e, podrazumijeva dakle veliku količinu vode, dakle koja sadrži oko 5% kemikalija, a takozvani matrix acidizing može sadržavati čak do 18% tih kemikalija. Prema tome, ako želimo zaštititi i smanjiti, zaštititi okoliš i smanjiti rizik te potencijalnu opasnost po okoliš, onda mislim da ovo moramo uzeti u obzir. Svakako mislim da bismo trebali proširiti ovu definiciju e, koja je navedena u prijedlogu komisije. Također smatram da bismo trebali obratiti pozornost na izvješćivanje u području zaštite okoliša i mislim da bismo posredstvom zakonodavstva trebali usmjeriti e, hidrauličko lomljenje i nekonvencionalno vađenje plina i nafte od osjetljivih lokaliteta kao što su primjerice područja e, dakle izvorišta vode e, dakle koja su vezana uz prirodna jezera i brane. Mislim da je mnogo posla pred nama i ono što je najvažnije jest da ovu preporuku pretočimo u tekst uredbe. Hvala. Predsjednice, hvala. Gospodin Hvala lijepo. Većina kolega je već kazala ono što je najvažnije, ali mislim da će glavno pitanje biti što poduzeti sljedeće. U izvješću komisije iznosi se zaključak o tome na koji način se propisi u području zaštite okoliša provode Europskoj uniji, posebno vezano uz plin iz škriljeca. Formulacije komisije kao različito tumačenje nekih odredbi relevantnog e, zakonodavstva Europske unije u području zaštite okoliša. Što to zapravo znači? To znači da naše vode nisu nemaju dovoljnu zaštitu i da države članice ne poduzimaju sve što bi trebaju e, temeljem direktive o e, vađenju ili direktive o emisijama i industrijskim emisijama. To su e, vrlo snažni zaključci. A što vidimo preporukama? Preporuka je da se poveća dijalog. 2014. godine bilo je nekoliko mogućnosti na stolu neobvezujuće preporuke, a sve tri preostale opcije bile su mnogo odlučnije, kao što je i e, direktiva o tome da se specificiraju sve e, navedene, sva navedena pitanja, dakle od općih preporuka prema obvezujućoj direktivi. Tu je bilo četiri opcija, a u, samom, e, u samoj ocjeni učinka komisija već kaže da ukoliko želimo osigurati da voda bude zaštićena, da nam treba direktiva. Međutim, e, e, komisija se ipak opredijelila za neobvezujuće preporuke. Tri godine kasnije dolazimo do zaključka da neobvezujuće preporuke ne postižu odgovarajuće rezultate i sada se potiče na dalji dijalog. To me pomalo zbunjuje. Jesu li ove četiri opcije koje su definirane još 2014. godine još uvijek na razmatranju, ako je to slučaj, što će nam trebati u predstojećem razdoblju i što trebamo čekati da komisija krene nekim drugim putem ili ćemo se ipak držati ove opcije koja u posljednjih tri godine nije dala rezultate. Molim lijepo komisiju da nam to pojasni. Hvala, želi li još netko uzeti riječ? Onda dajem riječ ponovno komisiji. Uh, uh, Hvala lijepo na svim iznesenim komentarima. Dopustite mi da krenem od samog konteksta. 2014. godine poduzete su određene mjere iz razloga što su mnogi smatrali da eksploatacija ne, e, da će eksploatacija nekonvencionalnih ugljikovodika se intenzivirati. Međutim, nemamo niti jednu komercijalno, komercijalnu istraživanje u Europi. Postoje istražne bušotine koje se testiraju, ali zapravo nemamo klasičnu komercijalnu eksploataciju poput one u SAD-u. Dakle, to moramo imati na umu. Dakle, to je kontekst u koji, kojeg trebamo biti svjesni. Dakle, razmjeri eksploatacije nisu niti približno dovoljni, a to zapravo diktira sam instrument e, kojim se koristimo. Istina je da su preporuke neobvezujući instrument, no pitanje je s obzirom da nemamo komercijalnu eksploataciju ugljikovodika u ovom trenutku, ima li smisla voditi novi pravni instrument? Mislim da to ne bi bilo razmjerno. Osim toga, mogli bismo se naći pred sličnim problemima i kad riječ o izboru pravnog instrumenta. Ako se odlučimo za direktivu ili uredbu, onda bismo mogli imati problema sa neispunjavanjem uvjeta. Da, e, možemo imati mjere za e, prisilnu provedbu, ali to ne znači da će se provoditi u praksi. Imali smo već jedan predmet na sudu protiv jedne države članice. Riječ je e, o državi članice koja je najaktivnija u području istraživanja plina iz Škriljevca ili možda druga po redu i zbog neispunjavanja direktive o ocjeni učinka na okoliš. Prema tome mi e, već posjedujemo instrumente u zakonodavstvu koje se mogu primijeniti na nekonvencionalne ugljikovodike. U preporukama se naprosto navodi koji propisi se odnose na e, koje ugljikovodike i na koji način ih treba primijeniti, ali mi imamo već pravne instrumente. Isto tako imamo i direktivu, okvirnu direktivu o vodama i direktivu o vodi za piće, koja se također mora primjenjivati u slučaju eksploatacije nekonvencionalnih ugljikovodika. Dakle, e, pravni instrumenti postoje, ali se moraju provoditi i to su problemi na koje smo ukazali u ovome izvješću i mi smo to i vrlo jasno naveli. Osim toga, prošlog tjedna smo objavili očitovanja država članica vezano uz e, zahtjeve iz preporuka. E, ta izvješća nam države članice moraju dostavljati svake godine. E, tu 26 odgovora na upitnike još uvijek nismo dobili, ali to upravo govori o razmjerima aktivnosti u ovom području. Već sam rekao da je ona nije intenzivna. Nadam se da će to odgovoriti i na neka pitanja vezana uz transparentnost. Na taj način ćemo vidjeti e, što države članice točno poduzimaju, na koji način one to čine i vidjet ćemo e, jesu li tumačenja propisa toliko različita kao što neki sumnjaju ili to možda i nije tako problematično. Da kako to nije dovoljno za potrebe transparentnosti, tako da smo, e, imamo u planu i neke aktivnosti. E, što se tiče transparentnosti, u ivodnom izlaganju sam spomenuo interaktivnu mapu. Mi bismo time htjeli e, dobiti jedan koristan interaktivni instrument. Dakle, ako se pritisne na, na karti, na određenu bušotinu, vidjet će se gdje se ono ona nalazi, koje su dozvole izdane od strane nadležnih tijela, tko e, vrši eksploataciju, koje se kemikalije koriste i slično. Mi bismo tu vrstu informacija htjeli učiniti dostupnima. Mi ćemo e, to prvi puta testirati e, već ovo ljeto, nadam se, a onda ćemo to morati dopuniti i drugim korisnim podacima kako bi javnost bila dobro informirana vezano uz to područje aktivnosti. Što se tiče same definicije eh, hidrauličkog lomljenja, mi smo svjesni toga da se ova preporuka primjenjuje na ugljikovodike, posebno na plin iz škriljevca. Imamo i definiciju hidrauličkog lomljenja. Istina je da u većini slučajeva to podrazumijeva da se koristi voda. Međutim, e, ponekad se koriste kemikalije e, i za to e, nam je važna uredba REACH. Kako bismo znali koje su svojstva tih kemikalija koje se koriste u postupku hidrološkog lomljenja? U slučaju da se ispostavi da je ova uredba preuska, odnosno da je tumačenje preusko, možemo očekivati da države članice e, preporuke e, tumače u, ne samo dakle u duhu onoga kako su napisane i u tom smislu možemo u kontaktu s državama članicama vidjeti na koji način one tumače preporuke a i prema potrebi ih revidirati mi smo obećali da ćemo to ustanoviti kao redoviti postupak, međutim potrebne su nam e, točnije i preciznije informacije o situaciji na terenu dakle prije nego što e, poduzmemo neke zakonodavne ili nezakonodavne mjere. No prije toga bismo htjeli iskoristiti sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju, dakle da imamo odgovarajući dijalog s državama članicama, da imamo instrument koji će nam omogućiti veću transparentnost i uvidu stanje, da damo državama članicama priliku da kroz e, interpretativne dokumente u vidu pitanja i odgovora na ispravan način primjenjuju zakonske propise, a ako to ne da rezultate, onda smo mi spremni čitavu stvar revidirati. E, to bi bili moji odgovori. Hvala. Onda mislim da možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, razmjena gledišta s komisijom o prikladnosti i učinkovitosti propisa o znaku zaštite okoliša Ecolabel EMAS. Dakle, ponovno dajem riječ komisiji. Izvolite. Hvala vam lijepo. Pa kada ste zakazali ovaj sastanak, ja sam mislio da ćemo završiti već dakle provjeru prikladnosti oba instrumenta do danas. Nažalost, to nismo bili u mogućnosti učiniti. Uistinu smo sada u posljednjoj fazi izrade izvješća o prikladnosti učinkovitosti, eko oznake i EMAS-a. Nadam se da ćemo to uspjeti finalizirati u što kraćem vremenskom roku. Što se tiče akcijskog plana za kružnu ekonomiju, Temeljem toga plana komisija mora zaključiti provjeru prikladnosti propisa. Komisija je preuzela tu obvezu. Mi smo svjesni e, bojazni dionika vezano uz odgodu usvajanja zaključaka o učinkovitosti propisa i istinu se nadamo da ćemo tijekom ovog e, semestra to dovršiti. Ova evaluacija bi e, trebala sadržavati dva dokumenta, jedan interni dokument e, trenutnog stanja e, gdje su trebali biti popisani i osnovni instrumenti, te izvješće komisije gdje bi trebale biti navedene neke ideje za budući rad. Dakle, ova evaluacija bi se trebala temeljiti na pet kriterija, učinkovitost, djelotvornost, koherentnost, relevantnost i e, dodana E, vrijednost EU-a. E Već sada smo svjesni nekih problema i svjesni smo da je najveći problem uh, apsorpcija. Mislim da je apsorpcija preniska da bi ovi instrumenti mogli uistinu E, imati učinka. Dakle, trebamo vidjeti na koji način promicati ova dva instrumenta i što bismo još mogli učiniti kako bi oni bili popularniji među poslovnim subjektima, poduzetnicima i u javnoj upravi. Ja bih u ovom uvodnom dijelu e, govorio vrlo kratko jer još nemamo konkretne zaključke, tako da bih ja zapravo sugerirao da se vratimo na ovu temu kasnije, nakon što o tome porazgovaramo i sa državama članicama i nakon što vidimo u kojoj mjeri su one predane promičbi e, ovih dvaju instrumenta. Mi smatramo da ta dva instrumenta u istinu imaju velik potencijal. Hvala vam. E, tko bi želio uzeti riječ pod ovom točkom dnevnog reda? Izgleda da se nitko ne javlja. A, izvolite. Pa ja ću samo kratko. Zapravo imam jedno pitanje. Kako to da čitav proces toliko kasni, jer to je bilo obećano u prvom tromjesečju ove godine, sada je već kraj travnja. Vi e, ste rekli da morate o tome razgovarati s državama članicama, ali to je već bilo na dnevnom redu odbora za zaštitu, vijeća za zaštitu okoliša u prosincu i tu je bilo rečeno države članice kažu da je ovaj instrument jedna od najuspješnijih inicijativa Europske unije u komercijalnom i ekološkom smislu. Mislim da ne može biti jasnije od toga. Koliko mi je poznato, komisija također želi pojačati E, djelotvornost kroz akcijski plan u kružnom gospodarstvu. Dakle, sve je zapravo već tu, svi elementi su tu, ali e, što se duže čeka, to se stvara veća nesigurnost. Nije mi jasno zašto toliko dugo čekamo, s obzirom da imamo signale od industrije, nevladinih udruga i parlamenta da je riječ o jednom djelotvornom instrumentu, tako da mi nije jasno zašto se toliko čeka. Koji je razlog e, te odgode? Možete li nam reći nešto više o tome jer uistinu nas iritira to kašnjenje? Hvala gospodin Pedićin. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Mi smo pozorno pratili ovu procjenu komisije vezano uz navedenu temu, ali bez procjene učinka stvar će biti e, teško provediva. Smatramo da moramo e, sve poduprijeti, svaku inicijativu kako bi potrošači doista bili e, informirani pa kako bi svjesno mogli e, odlučiti koje proizvode žele kupovati i koje će to posljedice imati na njihov život i na njihov okoliš. Dakle, moramo također dati mogućnost poduzećima da nešto poduzmu. Vezano uz proizvode EMAS. E, mogu li proizvođači ovdje birati ili postoji mogućnost da još nešto nije dovoljno jasno, da dolazi do nekih zabuna sa drugim informacijama na etiketi? Puno hvala. Dali? Hvala riječima gospođa Dali. Hvala vam predsjednice. Ponekad imam dojam kao da smo u začaranom krugu. Što se duže čeka da se nešto uspostavi, to je manji interes i isto mogu zaključiti iz objašnjenja komisije. Naime, ako postoje problemi sa apsorpcijom, e, to utječe na sam učinak, a istovremeno što se duže bude čekalo, to ćemo kasnije dobiti rezultate. Tako da se slažem da nam treba nešto e, što će dati brzo rezultate. Imam jedno pitanje, komisija je spomenula da moramo e, razmisliti o tome na koji način popularizirati ove instrumente. Ja shvaćam da je ovo sve u početnoj fazi, ali mislim da bi nama bilo zanimljivo čuti više o tome kako povećati vidljivost i dakle e, na koji način se to pokušava postići i što se predlaže u ovoj početnoj fazi, te na koja biste se područja htjeli usmjeriti i u kojem smjeru komisija namjerava krenuti. E, na taj način bismo i mi u parlamentu mogli steći dojam o tome kojim smjerom komisija namjerava ići, neovisno o tome što je to još uvijek u početnoj fazi. Hvala gospođa Konička. Hvala. Hvala predsjednice. Ja bih se nadovezala na ono što su rekle kolege. Nije mi jasno zašto komisija pruža otpor e, prema nečemu za što su i parlamenti i države članice iskazale interes. Mi smo razgovarali, e, nam je razgovaralo se ovome i na Vijeću ministara za zaštitu okoliša i većina država članica bila je za to da e, komisija promjeni svoj način djelovanja, a i na neki način je komisija tu izolirana. Nije mi jasno zašto je to tako. Mi neprestano govorimo o tome da je eko oznaka nešto što može pomoći u provedbi obvezujućih propisa, da se na taj način može bolje zaštititi okoliš, da to može dovesti do promjene ponašanja među potrošačima. Dakle, parlamenti, država članica žele taj instrument, isto tako i potrošači, dakle svi dionici, a istovremeno instrument nije na raspolaganju. Zanima me zašto zašto se to događa i možete li nam dati neki konkretni rok? 2015. godine Europska unija je podnijela izvješće, zatim 2016. godine je trebalo doći do evaluacije, međutim ta evaluacija nije odrađena. Nakon toga je to sve prebačeno na vijeće ministara za zaštitu okoliša i sada se nalazimo u jednom začaranom krugu. Svi pokazuju interes za to, to se spominje u svim zakonodavnim tekstovima, a istovremeno još uvijek nije zaživjelo. Možete li nam dati nekakav realni vremenski rok, e, ne samo obećanje? So, uh, now I uh, go to the commission for the Vraćamo se na komisiju. Hvala vam lijepa. Kao što sam rekao, doista je potrajalo dulje nego što smo mislili da će, ali smo sada na političkoj razini u zadnjim fazama da bismo postigli političke zaključke i odonjeli odluke a vjerujemo da će kolegi to usvojiti uskoro. Točno je da je vijeće e, ustvrdilo da su instrumenti uspješni, ali to treba uzimati sa zrnom soli. Jer mnogi su ministri govorili e, o tome da su ova dva instrumenta dobra. Pa kako onda, da, kako to da je tako e, slaba registracija s EMAS-om e, i i sebe i sam postavljam to pitanje, moramo si ga sasvim pošteno postaviti. 20 je milijuna tvrtki u Europskoj uniji, a samo je 4000 tisuće registriralo EMAS. E, možemo li to nazvati uspješnim? Pa nisam baš siguran. Da bi to bilo uspješno, moramo osigurati da barem 10 ili 20% tvrtki e, se registriraju to onih koje e, proizvode e, proizvode koji su najviše kupovani. Dakle, trebalo bi jednostavno pogledati pošteno što se doista događa, događaju li se stvari na način na koji smo mi to željeli ili bismo trebali to promicati na drugačiji način. E, osim ovoga e, i e, zaključaka koji proizlaze iz provjere prikladnosti i učinkovitosti propisa, E, moramo zaključiti da EMA schema e, je zapravo e, alat za kompanije. Ako se registrirate, to znači da ste sukladni vrlo strogim zahtjevima zaštite okoliša i vaše će izvješće biti registrirano a možda ako to učinite ste izuzeti od drugog izvješćivanja zaštiti okoliša. Imamo primjere u nekim državama članicama, ne puno njih, ali ima nekih koji tako rade. I u nekim državama članicama samo pod regionalno to rade, a to su primjeri iz prakse koje bismo mi željeli preslikati da bismo e, malo osnažili, pojačali, e, intenzivirali tu registraciju. Provjera prikladnosti i učinkovitosti propisa nije sve primjenjiva, to nije neka panacea i imamo e, više desetaka e, provjera, međutim, ukoliko e, tvrtke to žele koristiti, oni to imaju na raspolaganju i međutim, naravno i fitness check, odnosno provjera sukladnosti i učinkovit prikladnosti i učinkovitosti je moguća u bilo kojem trenutku. I ima puno e, zbrke, pogotovo oko jednakih e, etiketa na proizvodima. To je nešto s čim se moramo pozabaviti, ali e, radi se o doista mnoštvu etiketa s kojima smo okruženi i koje zbunjuju potrošače. E, možemo reći da se globalno radi e, između 500 i e, više tisuća zelenih etiketa, a koje nisu adekvatno provjeravane od strane nadležnih tijela što e, zbunjuje e, potrošače i te ekološke e, etikete mogu riješiti problem samo ako se koristi dovoljno takvih etiketa. Za sad imamo 39 tisuća proizvoda u Europskoj uniji E, sa e, takvim etiketama, a zapravo bi ih trebalo biti više od milijuna e, i na tome bi trebalo raditi. Evo zato to traje tako dugo i dulje nego što smo mi predviđali, ali željeli bismo to izvesti na odgovarajući način i Mislimo da ako ove etikete se promiču na pravi način, da je to sve za dobru svrhu i hvala lijepa. Thank on I došli smo do posljednje točke na dnevnom redu, a to je zapravo razmjena gledišta e, s ECDC-om o aktualnom stanju u pogledu e, virusa Zike i posljedicama u Europskoj uniji. Gospođe i gospodo, e, iznimno mi je drago što sam danas s vama i što vam možemo predstaviti ono što radimo u pogledu virusa Zika to ECDC e prati od 2009. godine e, od izbijenja e, ovo epidemije u na američkim kontinentima imamo, imali smo deset brzih procjena, a brazilsko je ministarstvo zdravstva proglasilo zapravo izvanredno stanje za ljudsko zdravlje zbog mikrocefalije koja je posljedica. E, a što se tiče e, drugih poduzimanja u 2013. i 2014. E, smo poduzeli izvješćivanje koje je bilo istovremeno s epidemijom, odnosno pojavom na arhipelagu i e, imamo sve veći broj e, slučajeva i u Francuskoj Polineziji. U prosincu 2015. godine imali smo e, procjenu epidemiološkog stanja i u tom području. Prve veljače 2016 godine e, Svjetska zdravstvena organizacija je izrazila e, zabrinutost zbog klastera e, slučajeva pojave mikrocefalije kao posljedice djelovanja zika virusa što je potaknulo podizanje razine alarma za javno zdravlje a suradnja i komunikacija se nastavlja i sa svjetskom zdravstvenom organizacijom te panameričkom zdravstvenom organizacijom kao i s državama članicama Europske unije. E, mi smo dali osobu koja radi u Sjedinjenim državama e, s epidemiološkim centrom da bi poruke bile ujednačene i usklađene. E, osim toga imamo i planove djelovanja e, za brzo djelovanje, za suzbijanje vektora i jačanje uključivanja zajednice u kontroli komaraca kao vektora prenosnika zika virusa. E, generalni direktor e, svjetske zdravstvene organizacije proglasio je okončanje izvanrednog stanja u e, studenom prošle godine, ali trebamo i dalje e, savjetovanje o zaštitnim mjerama. E, ukupno je bilo deset e, procjena, brzih procjena rizika, zadnja u travnju 2017. dakle pred nekoliko tjedana. Pojave zapravo ukazuju na to da je virus može doći u Europu iz bilo kojeg dijela svijeta, te to ukazuje na potrebu za suradnjom unutar Europe i međunarodnom e, suradnjom. Ja ću dati e, riječ e, ljudima koji se bave u ECDC-u upravo zika virusom i procjenom rizika po Europu. Dakle, to će biti RV Celer. Zika nije nova, eh, i Zika virus nije nova pojava, eh, toga je bilo i u Africi i u Aziji, ali većinu vremena radilo se o jednoj blažoj eh, groznici, dakle uz osip, ali većina je slučajeva bila eh, asimptomatična, eh, ali se zna da je eh, prenosnik komarac. Dakle, imamo pojave prvo u Francuskoj Polineziji, pa u Brazilu i onda u obje Amerike. 2015. je to utvrđeno, te nije bilo E, zapravo poveznice odmah sa Zika virusom. Utvrđeno je da je to jedan imunološki poremećaj, prvi puta e, prijavljen u Francuskoj Polineziji 2013. i 2014. kasnije e, na Jamajci i glavna je prijetnja bio kongenitalni e, sindrom Zika koji je u studenom 2015. E, u e, utvrđen u Brazilu, u Penambuku i Bahia i onda je došlo do mobilizacije u cijelom svijetu da bi se e, ove e, ugroze e, spriječile. I kad imate izbijanje zike, e, vjerojatno da je 30 puta će biti veća učestalost djece rođene s mikrocefalijom E, ili ovim neurološkim sindromom. E, to predstavlja izazov jer je to kod ljudi blaga bolest, ali i često e, prođe bez utvrđivanja ili laboratorijske diagnostike To je također i e, bolest koja se može e, prenositi spolnim kontaktom e, i međutim mali broj takvih slučajeva je prijavljen, a sve se događa unutar tri tjedna od utvrđivanja simptoma na muškom partneru prenosi se s muškarca na ženu. A virus se e, u sjemenu e, može pronaći e, tri tjedna od nastupanja simptoma, a, u, a virusni genom se može utvrditi i u razdoblju duljem od šest mjeseci nakon izbijanja bolesti. Najvažnije preventivne mjere koje se odnose na ovu novu u grzu su zaštita fetusa kod e, ili trudnih žena ili žena koje bi željele zatrudnjeti, te se savjetuje e, siguran spolni odnos šest mjeseci nakon e, eksponiranosti za muškarce i osam mjeseci za osam oprostite tjedana za žene u Europi. Što se tiče trenutne epidemiološke situacije, trenutno je e, u padu e, epidemiologija zike. Evo situacija iz Kolumbije i od 1. siječnja e, samo je 300 sumnjivih, a pet potvrđenih slučajeva. I u Karibskom području Martinike i Guadalupe već tri mjeseca nema novih eh, slučajeva, a samo ih je nekoliko bilo u Argentini, u Veljači, u Africi, sporadična pojava u Angoli, u Aziji, eh, isto tako sporadično Singapur, Tajland, Filipini, a na Pacifiku nema nedavne pojave. I ne znamo međutim što će se dogoditi kad ponovno krene sezona komaraca u e, Južnoj Americi i u Karibskom e, području, ali vjerujemo da ta epidemija neće biti tako intenzivna kao što je bila prošle godine. Što se Europe tiče, molimo države članice da e, prijave one putnike koji dolaze iz pogođenih područja i koji bi mogli proširiti virus u Europi. 2016. godine eh, evo eh, sada eh, karte jednog od vektora koji bi mogao prenositi Zika virus, Edes albopictus, komarac, koji je široko rasprostranjen u mediteranskim područjima Europe E, i 30% e, slučajeva je bilo upravo prijavljeno od srpnja do listopada, što je razdoblje aktivnosti komaraca. Uz povoljne klimatske e, uvjete za transmisiju zapravo nema tu samo lokalnog prijenosa Zika virusa. E, što se tiče e, putnika, Svjetska zdravstvena organizacija e, predlaže klasifikaciju za prijenos prikupljajući podatke iz cijelog svijeta i uz kategorizaciju koja se odnosi na 2015. godinu kad je virus došao do američkog kontinenta e, i također imamo i endemsku endemsko prenošenje a imamo i e, ovdje u tamnim zatamljenim e, područjima na karti i veću, veći potencijal za prijenos Vika, eh, eh, Zika virusa, ali eh, tu sada preko drugog komarca, dakle, ovo je bio prijedloga, imamo i regionalne karte koje su izrađene, a koje prikazuju ovu klasifikaciju. Ovdje je to prikaz za Aziju, gdje se slučajevi pojavljuju sporadično, a na Karibima također. No, evo možemo sad e, vidjeti što se radi da bi se spriječilo širenje ove bolesti i kakve su e, mogućnosti kontrole. Nema mogućnosti sprječavanja prijenosa e, iz placente na fetus jedina je mogućnost primjena e, pojedinačnih individualnih zaštitnih mjera, ali je vrlo teško u tropskim područjima e, to, te mjere provoditi. Također vrlo je teško i provoditi mjeru sigurnog spolnog odnosa e, kod trudnica ili žena koje bi željeli zatrudnjeti. E, što se tiče kontrole, naravno trebamo djelovati na e, komarce i to oni su vektori koji su prisutni u velikom broju regija, nije ih lako kontrolirati, e, zapravo trebalo bi djelovati na larve, na jajašca e, i e, to biocidima u da bi se smanjio broj tih mjesta razmnožavanja. Što se tiče e, cijepiva, e, ima 12 mogućnosti, ali se čeka tek odobrenje negdje u 2020. Toj, a istraživanja e, se provode i Evropska unija ih nekoliko provodim. Te bi trebalo doista djelovati e, na ovu e, situaciju. Mogu reći zaključno da je Zika zapravo jedna blaga bolest e, koja je postala izraženija, a prenosi u prijenosnik, vektor, invazivni komarac i e, imamo vrlo ograničene alate za prevenciju i kontrolu prijenosa. Trebalo bi uvidjeti važnost ove e, bolesti i e, shvatiti također da e, on zahtjeva dobre e, alate za ranu detekciju, koordinaciju e, između međunarodnih agencija i odgovarajuću podršku i razmjenu podataka, a mi ćemo se usredotočiti na praćenje i E, planiranje spremnosti e, za odgovor na ovakvu pojavu. Hvala. Sada ću dati riječ našoj osobi za kontakt, e, gospođi Konečni. Puno hvala na odlično odrađenom poslu. Pretpostavljam da ste vašim stručnim znanjem pokazali da ste itekako e, nužni u obrani od bolesti. Ove dvije zadnje epidemije su nam pokazale koliko je važna suradnja između država članica i to pod pokroviteljstvom ECDC-a i da je tu suradnju potrebno još intenzivirati. Dakle, u našem zajedničkom je interesu da imamo e, snažan ECDC i u budućnosti bi se ova suradnja mogla proširiti i na cijepljenje, jer cijepljenje je upravo rješenje kako bi suzbili širenje ovih epidemija. Samo dobar e, sustav, dobra procijepljenost nas mogu zaštititi. U slučaju ebole smo vidjeli da ne bi bilo došlo do takve katastrofe da e, je cijepljenje već prije provedeno i da e, su se koristili lijekovi koji su bili na raspolaganju. Nadam se da će Europski parlament poduprijeti ovu suradnju jer na taj način na europskoj razini možemo djelovati. Jer na europskoj razini imamo stručnjake koji mogu djelovati. S jedne strane, naravno, želimo da ne dođe do ponovnog izbijanja ovakvih bolesti, ali nažalost ako dođe do izbijanja, onda imamo stručnjake koji su nam potrebni. Stoga zahvaljujem svim koordinatorima i stručnjacima koji rade za ECDC i koji se iz dana u dan sastaju i e, surađuju u interesu država članica. Trebamo učiti iz iskustva i trebamo stvoriti e, mehanizme za brže djelovanje. Trebaju nam jednostavniji postupci kako bi stručnjaci mogli pravovremeno djelovati. U svakom slučaju ja sam vrlo zahvalna na tome da u europskom području uopće imamo ovakvu agenciju. E, no, hvala. Gospodin Tonan. gospođo Hvala vam predsjednice i hvala također predstavnicima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti vezano uz rizik koji predstavlja virus Zika. Ovaj e, rizik nije beznačajan u Europi, e, što vrijedi i za neke prekomorske teritorije. Svjetska zdravstvena organizacija kategorizira Francusku Polineziju kao teritorij treće kategorije, a na nekim drugim teritorijima poput Gvineje, e, Martinika i Guadalupa stopa seropozitivnosti je 1,92% tijekom e, donacija krvi, e, a to je dakle jedan test koji je proveden na Martiniku, što je značajno. E, preporučate li s obzirom na to e, sustavno testiranje za pojavu bolesti? Hvala, gospođa Dali. Hvala vam, predsjednice. Nedavno sam saznala za jednu globalnu inicijativu, Global Mosquito Alert, u sklopu koje znanstvenici, građani, e, zajedno djeluju, što bi trebalo omogućiti javnosti da se pridruži znanstvenoj zajednici kako bi se bolje shvatilo širenje različitih tipova e, komaraca koji su vektori bolesti i na način da se također pruže informacije građanima vezano uz upravljanje s time povezanim rizicima. Htjela bih provjeriti kod ECDC-a jesu li oni upoznati s tom inicijativom i mogu li to potvrditi i što oni misle o tome da se znanstvenici i građani udruže u tom u tim naporima da se dakle smanji širenje ove ovog tipa komaraca koji šire virus Zika i jesu li spremni podržati takve programe u Europi kako bi se smanjilo širenje ključnih tipova komaraca koji mogu dakle širiti bolesti. Gospodin Hvala na predstavljanju aktualne situacije, no nije mi sasvim jasno nakon što je ova tema nastala sa naslovnica, da li je to sad samo jedna stanka ili moramo pretpostavljati da bolest više nije neka kakva je bila prije Također ste rekli da ne znate e, kakva će biti situacija kada krene iduća sezona komaraca. Dakle, možemo sad reći da ćemo reducirati ovaj problem, da ćemo ga spustiti na nižu razinu ili moramo polaziti od toga da ćemo e, pri izbijanju iduće epidemije moramo prilagoditi na izmjene. No, ja želim upozoriti da ne smijemo e, umanjivati problem, već moramo vidjeti kako ćemo djelovati. Još se svi e, sjećamo e, kako je situacija bila nakon izbijanja epidemije, prije svega u Brazilu, kada su se koristile različite kemikalije u borbi protiv komaraca i vi ste s pravom rekli sve to ništa nam ne koristi jer tu se radi o, o otpornim e, vrstama koje su otporne na biocide i stoga ne smijemo više poticati takve mjere ili ne smijemo ih čak niti e, uzeti u razmatranje jer na taj način e, pojačavamo rizik e, na otpornost. U Europskom parlamentu smo rekli da želimo pružiti potporu i onim e, državama koje su najčešće pogođene, pa me zanima što je Europska unija do sada poduzela kako bi poduprela te države i koliko se angažira u razvoju cjepiva koja su izgleda e, jedina mogućnost kako bi ovladali situacijom u budućnosti. Puno hvala. Hvala vam. Sada ponovno dajem riječ gospođi Amun ko će dati odgovore. Hvala na pitanjima. Ja ću početi s odgovorima, onda ću dati riječ kolegi. Kao prvo želim zahvaliti svima eh, na zahvalnosti koje su iskazali za naš rad. Nama je važno da se naš rad ocjeni kao koristan, te da se može koristiti i na konkretan način u pojedinim državama. Htjela bih nešto reći o pitanju e, preporuka za testiranje, e, dakle vezano uz donacije krvi, uzoraka krvi. Ja ću nešto detaljnije reći o tome. Što se tiče potpore organizacijama, nažalost, mi možemo dati potporu samo temeljem natječaja. Dakle, mora postojati postupak javne nabave i prema tome mi ne možemo izravno pružiti podršku tim udrugama, premda je njihov rad vrlo koristan. E, ukoliko im želimo dati financijska sredstva, moramo prije svega organizirati natječaj ili poziv na iskaz interesa. Sada e, dajem riječ kolegi. Hvala. E, dakle, ja ću ići pitanje po pitanje. Što se tiče tvari ljudskog podrijetla. E, postoji uistinu opasnost od potencijalnog prijenosa virusa zika putem krvi. To se već pokazalo u Francuskoj Polineziji 2013. i 2014. godine. I tamo je već e, provedeno testiranje krvi. E, također bih rekao e, da se u nekim prekomorskim teritorijima i zemljama poput Martinika, Guadalupa i Gvajane tijekom e, epidemije to koristilo. Međutim, ono što je važno jest da na razini Europske unije postoji jedinstvena politika i sada postoje neke smjernice koje su sada predmet revizije vezano uz e, ziku i srodne bolesti i način na koji se treba provoditi testiranje. E, to dakle ovisi kao prvo o epidemiološkom nadzoru e, koji e, na temelju kojeg se treba utvrditi ili potrebno testirati sukladno razini prijenosa bolesti. Dakle, to je trenutno u postupku revizije i dobit ćemo nove podatke sljedećeg mjeseca. Što se tiče uključivanja javnosti i građana u e, inicijative kojima je cilj e, vršiti nadzor nad širenjem komaraca, dakle mi s na tome surađujemo sa ECDC-om. Mi imamo dakle stručnjake koji nam e, izrađuju karte vezano uz širenje različitih vektora bolesti. Uglavnom je riječ o komarcima. I to nam je poslužilo kao osnova za bolji nadzor nad širenjem virusa zike u područjima gdje je zabilježena prisutnost tih komaraca. U trenutku kada se to provodilo nismo znali je li taj komarac dobar vektor za širenje virusa zike E, mi smo dobili kasno podatke iz laboratorija i pokazalo se da e, e, ta vrsta komarca nije baš dobar vektor za prenošenje zike. Dakle, to znači da je rizik zapravo bio niži nego što se očekivalo. Kroz tu mrežu entomologa različite zemlje su upoznate sa inicijativama koje su u tijeku poput e, Global Mosquito Alliance i sličnih projekata. I oni koriste informacije koje im e, dostavlja ta mreža da bi ustanovili postoji li prisutnost komaraca ili ne. Dakle, važno je da se provjera ne odrađuje samo jedan put ne radi samo jedan put. Dakle, to treba ponavljati nekoliko godina uzastopno. Nije dovoljno e, to učiniti samo jedanput. Dakle, treba vidjeti je li se e, prisutnost tih komaraca ukorijenila. Prema tome mi na neki način koristimo informacije koje dobivamo iz e, ovakvih inicijativa, ali putem mreže entomologa. Dakle, to se ne radi direktno u sklopu ECDC-a. Da kako virus Zika je trenutno nestao e, iz medija, više nitko o tome ne govori, međutim i dalje postoji bojazan i e, posebno vezano uz posljedice bolesti u Brazilu i nekim drugim područjima u na američkom kontinentu. Osim toga, razne kongenitalne bolesti su zabilježene i u Africi. što je dakle trenutno prisutno. Postoji također određeni obrazac prijenosa kod ovih komaraca. Može se dogoditi da se desetljećima ne događa ništa. E, sjetimo se samo kakva je bila situacija u Brazilu, a sada je to samo 40 km od Rija. I dakle u i oni se dakle sada moraju boriti protiv e, te bolesti. Zatim postoje e, također, također se mora e, vršiti nadzor vektora ljudi i životinja kako bismo dobili, kako bismo zemljama mogli pružiti prave informacije za suzbijanje bolesti. Što se tiče otpornosti vektora na kemikalije, to je također razlog za zabrinutost i potrebne su alternativne metode. Neke su već u tijeku, međutim potrebno je pojačati istraživanja u vezi s time. I ako pogledamo što će biti predstavljeno na e, svjetskom zdravstvenoj, na svjetskoj zdravstvenoj skupštini sljedeći mjesec, dakle to bi trebao biti jedan opći plan koji bi zemlje trebale odobriti. E, dakle, postoje različite inicijative, mi tjesno surađujemo sa svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugima na tome. E, što se tiče cijepiva, e, postoji velika potreba za cijepivom, možda će to biti ciljano cijepivo kao ono za rubeolu, a Europska unija je pruža potporu za razvoj cijepiva nekim tvrtkama. This debate. Hvala svima na, na održanoj raspravi. Ovo je bila posljednja točka dnevnog reda. Nastavljamo sa radom u 15 sati. Hvala.